Počet ćemo s obrazloženjima glasovanja za jednu minutu, tako da molim sve koji neće sudjelovati u obrazloženjima da napuste dvoranu. Hvala. Počinjemo s obrazloženjima glasovanja. Izvješće o zdravlju životinja. Riječ ima na jednu minutu gospođa Morvej. Ispričavam se, gospođo. No, molim lijepo, kolege. Gospođo Morvej, izvolite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 hoće li naš predsjednik Martin Schulz uspjeti stići na, na avion u Fenjang. Ja sam najme čula da on sada odlazi u Sjevernu Koreju kako bi tamo nešto naučio o demokraciji i slobodi izražavanja. Jako se požurio kako bi stigao na taj let i nadam se da je to i uspio. Što se tiče zdravlja životinja i dobrobiti životinja, sve ono što je Europska povezano s poljoprivrednom politikom, gospodarskom politikom i s industrializacijom poljoprivredne politike škodi, po mom mišljenju, zdravlju životinja. Sve ono što škodi malim i srednjim poduzećima ne bismo trebali podržati. Bilo bi bolje kada bismo se pobinuli za to da se borimo protiv bolesti životinja. Molim se, ostale govornike da se drže jedne minute. Gospođa Gilima, riječ. Hvala. Mm. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja sam pružila potporu ovom e, izvješću o zdravlju životinja jer ono predstavlja dobar korak naprijed u europskom pravu i politici. Sa osobnog i političkog stajališta podržavam reforme koje omogućuju daljnju zaštitu životinja. To je inicijativa koja nailazi na odaziv mojih birača u Zapadnom Midlincu koji traže djelovanje na europskoj razini, a naročito žele da se riješi problem e, životinja bez vlasnika. I tu treba postojati jasna strategija. Također trebamo i istaći važnost preventivnog akcijskog plana u ovom izvješću, naročito po pitanju prenosivih e, bolesti životinja, što je nešto o čemu volja voditi računa ako želimo očuvati zdravlje životinja. U tom smislu pozdravljam izjavu komisije kojom se ona obvezuje na zaštitu zdravlja životinja u Europskoj i na poboljšanje istoga uz pomoć zemalja članica. To je u svakom slučaju pozitivno izvješće koje ide u dobrom pravcu. Hvala gospodine Hanan, imate jednu minutu. Hvala. Jedna od žaljenja vrijednih tendencija u današnjem svijetu jest e, da pokazate kako ste dobra osoba umjesto da e, razmatrate posljedice zakona. I zapravo to treba istaći kada govorimo o ovoj temi, da tu postoji proturječje između dobrobiti životinja i učestalosti spomenutih bolesti u izvješću. Kada imamo masovnu proizvodnju i izgoj koja je uvedena prije 50 ili 40 godina, imali smo sterilno okruženje gdje se bolesti nisu širile. No čim smo odlučili da je važna dobrobit životinja i da životinje trebaju biti na otvorenom prostoru, one su postale sklonije i izloženije bolestima koje su se širile sa jednog e, gospodarstva na drugo. I sada treba se upitati gdje povući tu crtu između zdravlja i dobrobiti i o tome trebaju odlučivati naše nacionalne vlasti. To su osjetljiva pitanja koja treba njima prepustiti. Hvala. Gospodin Pospišil na jednu minutu. Pa Hvala. Ja sam podržao ovo izvješće uvijek podržavam e, sve akte koji se bave zaštitom i dobrobiti životinja i riječ je o tehničkim e, specifikacijama i standardima koje trebaju spriječiti širenje bolesti i obuhvaćaju postupke koje trebaju postojati u slučaju epidemije. Žao mi je što se tu ne navode etičke odredbe o postupcima za dobrobit, ali Drago mi je što je komisija izjavila da je dobrobit životinja važnja. Trebalo bi se više pozabaviti tehničkim pitanjima, ali je također preporučljivo i više razmatrati pitanje dobrobiti životinja u budućnosti. To su živa bića, a razvijene civilizacije trebaju se baviti i drugim pitanjima, ne samo onima opipljivima. Hvala, gospođa Mici. Hvala. Napredak u pitanju dobrobiti životinja u posljednje vrijeme se usporio na europskoj razini, ali ovo je značajno postignuće ovo usvajanje zakonodavstva o dobrobiti životinja. Iako zakon koji je danas usvojen ne bavi se isključivo dobrobiti životinja, to je ipak korak naprijed i to može postati prava prekretnica u postupanju prema životinjama u EU i diljem svijeta. Ovo zakonodavstvo također donosi konkretne mjere koje će omogućiti dobrobiti i zdravlje životinja i tu se od uzgajivača i vlasnika očekuje da primijene odgovarajuće standarde uzgoja životinja kako bi se izbjegla bol i nanošenje patnje životinjama. Odredbe se također odnose na sve životinje, ne samo e, životinje u domaćinstvima, nego i na lutalice i podržavam ovaj zakon koji smatram da predstavlja polazište za dalje konkretne europske mjere mjere kojima će se svim životinjama na višoj razini omogućiti zaštita. Hvala. Hvala, gospodin Mamikin. imate jednu minutu. Hvala. U današnjem svijetu govorimo o otpornosti na antimikrobike i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s time i govorimo o opreznijem korištenju antibiotika. Istovremeno zemlje članice trebaju prikupiti podatke o korištenju antibiotika i sličnih lijekova i podatriti ih Europskoj komisiji, što je svakako od goleme važnosti. Na taj način možemo promicati prikupljanje podataka i razradu učinkovitih strategija. Kada je riječ o zdravlju životinja i naše zdravlje ovisi o njihovom zdravlju i zbog toga je ovo doista važna rezolucija. Ja je čvrsto podržavam. Bez obzira na prehrambene navike, dobrobit životinja znači i našu dobrobit. Hvala vam. A gospodin Polčak na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća na riječi. Ja sam također podržao ovu uredbu, ne postavlja se pitanje volimo li ili ne volimo li životinje, nego je naša odgovornost omogućiti bolje postupanje prema svim živim e, bićima. Sukladno rimskom pravu, prema životinjama se postupalo kao sa stvarima, ali to više nije tako. Njih trebamo smatrati živim bićima koja pate, koja osjećaju i koja su dio našeg životnog okruženja. No, nije riječ samo o pravima životinja, nego je riječ posredno i o pravima državljana, zato jer su prava državljana dio tog šireg ekosustava u kojemu treba zaštititi prava životinja. Otpornost na antibiotike, antimikrobike. Antibiotici se masovno koriste u uzgoju životinja i to je problem o kojem treba raspraviti. O tome ćemo raspraviti sutra haluan tässä Hvala. E, želim zahvaliti izvjestitelju Selimoviću i gospodinu Paulsenu, njegovom prethodniku koji su odradili izvrstan posao na ovom izvješću. Ovo je e, presedan u dobrobiti životinja i to treba očuvati i ovo izvješće upravo prvi puta spaja dobrobit životinja i dobrobit ljudi. To je važno i to će omogućiti i smanjenje upotrebe antibiotika na europskoj razini i zbog toga će antibiotici moći i dalje biti učinkoviti u budućnosti. Tragovi antibiotika u mesu životinja su oslabili učinak antibiotika na ljude. Zbog toga zemlje članice trebaju surađivati. Sada živimo u tržišnom gospodarstvu, a na jedinstvenom tržištu Važno je da se Europska unija pobrine za dobrobit životinja i na taj način i za dobrobit ljudi. Hvala. Riječ ima gospodin Kelly. Hvala. Ja sam podržao ovo izvješće i želim eh, pohvaliti odbor Agri i zastupnika koji su radili na trijalogu. Ovo je način sprječavanja eh, bolesti životinja koje se prenose na ljude i to je dobro i za e, životinje i za javno zdravlje. Naravno, trebamo uspostaviti okvir za prepoznavanje rizika i bolesti i kako bi se razjasnio tko je odgovoran i naravno treba pratiti poštivanje ovih odredaba. Naravno, rezultati će biti smanjenje korištenja antibiotika na životinjama i poboljšana kvaliteta života životinja i kvaliteta naše poljoprivredne proizvodnje. Mi izvozimo 40% naših e, sočarskih proizvoda, naročito govedine, a ovo izvješće će nam e, pomoći u održavanju najviše kvalitete našeg mesa. Hvala vam, dolazimo do izvješća Tarabela, riječ ima zastupnica Morva, izvolite. Köszönöm szépen ismét e, a már jól ismert Európai Uniós kétszínűség Hvala vam lijepa. Mislim da se ovdje opet radi o licemjerju Europske unije. S jedne strane želimo podržati distribuciju voća i povrća u obrazovnim ustanovama. Prije svega ako se time može pružiti podrška i lokalnim poljoprivrednicima, to je naravno vrlo lijepa ideja, ali ja se postavljam pitanje gdje su ti lokalni poljoprivrednici? Pa njih to sad uopće još nismo podržavali. njihova poljoprivredna gospodarstva nismo podržali. E, recimo uopće nema više vočki, e, trebalo ih je sasjeći, nema više lokalnih poljoprivrednih gospodarstava zato što ih je uništila europska poljoprivredna politika kao i primjerice cijela mađarska poljoprivreda. Mi sada kao poklon dobivamo malo podrške kako bi školarci dobili voće i u školama. Zastupnica Gil. Podržala sam ovo izvješće i čestitam izvjestitelju. Pozdravljam što ćemo odlučivati o proračunu za ovu schemu u razdoblju do 2019. I što smo premjestili postojeći novac na način da smo povećali proračun za 20 milijuna eura i tako poboljšali prijedlog komisije. To mi je tema jako bliska jer još 1990 Devet je jedan od mojih prvih amandmana je upravo bio onaj koji se ticao mlijeka u školama. Pozdravljam što ovaj program nudi alternativu e, proizvodima na bazi šećera koje konzumiraju naša djeca. U ovoj situaciji svi pobjeđuju, naši poljoprivrednici, naša djeca i to je jako dobar plan i za naše porezne obveznike te jedan plus na strani našeg ostanka u Europskoj uniji. Zastupnik Hanan, izvolite. Hvala. 17 godina koliko sam ovdje, možda je više neću biti, to zavisi o ishodu referenduma. Nikada me nitko, nikada me nutricionisti ili djelatnici obrazovnog sustava nisu lobirali kada je riječ o mliječnim proizvodima, ali to su činili poljoprivrednici. Postoji tvrdnja da imamo previše mliječnih proizvoda u našoj prehrani i ovo bi škole mogle same urediti. To je potrebna koordinacija na lokalnoj razini. Kako smo došli do točke u kojoj se o ovakvoj točki odlučuju ime 600 milijuna građana? Pa baš zato što smo toliko u kontaktu sa lobistima. To pokazuje koliko velika razlika između ove razine nacionalne razine i zato je ovo zanimljivo za neke skrivene interese. Hvala. Zastupnik Nekop. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja sam glasao za ovo izvješće vezano uz program za distribuciju voće i povrća banana te u obrazovnim ustanovama zato što smatram da će taj program omogućiti da djeca imaju bolju, eh, bolju dijetu i uravnoteženiju dijetu i prehranu za mlade ljude. Isto tako trebamo naglasiti da će i ekološki proizvodi biti sastavni dio tih programa jer je to izuzetno važno. Ti proizvodi su bolje kvalitete i prirodniji su nova uredba koja će u kolovozu 2017. stupiti na snagu. Naglasak stavlja na lokalne proizvođače i na proizvodnju u blizini samih škola. Imamo i povećanje e, za te program od 20 milijuna, a isto tako se tu radi i o e, djeci koja dolaze iz slabih e, društvenih slojeva. Hvala. Zastupnika ili izvolite. Hvala lijepa. Mm, nisam bio siguran podržati ovo izvješće, na kraju sam to učinio. To je velik izazov za mlade ljude i za njihovu prehranu, velik problem sa pretilošću, kada je riječ o zdravlju ljudi i zato sam podržao ovaj prijedlog, zato što će ohrabriti bolji izbor, bolju prehranu u školama. Ne možete prisiliti djecu da to jedu, ali možete to pokušati. Pitanje je hoće li poticaj biti učinkoviti, hoće li doista potići mladim, pomoći mladim ljudima. Nakon određenog vremena mislim da smo trebati pogledati unatrag i vidjeti da je ovaj program potpore bio učinkovit i da će se, da će djeca koristiti taj program. Hvala lijepo, zastupnik Kins. Zdravlje naše djece učinkovito obrazovanje u školama su iznimno važni za Europsku uniju. Bez djece nema budućnosti. To podupirem ovu mjeru, mislim da je ona potrebna. Međutim, možemo također pomoći našim poljoprivrednicima. To je važno za zemlje poput moje, za Latviju, koja je dosta patila nakon što je Rusija uvela sankcije. Svježe voće i povrće su daleko bolji za djecu od e, čipsa ili slične hrane. E, poticaj neće e, prevazići 25 milijuna eura. Mislim da će ova pomoć biti dobrodošla. došla. paní za slova. Ten příběh skutečně není úplně černobílý. A... Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Ovo nije samo crno i bijelo. Činjenica je da se neki proizvodi trebaju podržati samo u ekstremnim slučajevima. Ja sam se također pitao podržate li ovaj prijedlog ili ne, na koncu sam ga podržao zato što to u odnosu na originalni tekst e, došlo je do velike promjena. U Češkoj republici program mlijeka u školama je bio jako uspješan, uključili smo više od 3000 e, škola. U ovaj program i njihovi učenici konzumiraju taj proizvod. E, ne mislim da su svi ovi proizvodi jako zdravi, ali time se možemo koristiti borbu protiv Coca-Cola i sličnih grickalica. I onda je valjda podržati ovu ovaj program. Ono je manje zlo. Važno je razvijati ovo ponašanje kod djece, kod mladih, a ne kasnije pokušavati popraviti štetu. Hvala lijepo zastupnica Zaborska. Podržala sam ovaj prijedlog zato što je ova schema vezana uz mlijeko jako važna za Slovačku. Po statistikama naša domaćinstva konzumiraju najmanje mlijeka uh, u cijeloj EU. u Slovačkoj je ovaj program vezan uz mlijeko pokrenut 2004. Mm, djeca i njihovi roditelji su mogli kupovati mlijeko po povoljnijim cijenama. Mašine za prodaju e, mlijeka su instalirane u školama zahvaljujući ovom programu. Konzumiranje povrća, voća i mlijeka se smanjuje u cijeloj EU i to valja držati na umu i zato promoviranje njihove konzumacije i promjena prehrane predstavljaju i dio brige za javno zdravlje, to je jedna od naših nadležnosti u EU. Hvala lijepa. Mr. Takula. Zastupnica Kula, izvolite. Hvala lijepo. Ja sam podržao ovo izvješće i zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Taraberli. Znam da ovo e, nije e, centralna zadaća nas ovdje u parlamentu, ali valja voditi računa o ovim pitanjima javnog zdravlja. Mnoge, mnoge zemlje organiziraju ovo pitanje na drugačiji način ali važno je istaknuti da je ovo pitanje od ključne važnosti za javno zdravlje. Naime, u Europskoj uniji danas bolujemo od pretilosti, od dijabetesa, zbog loših prehrambenih navika, pa više šećera u prehrani, šećernih napitaka. Zato je važno podržati ovu mjeru. Gospodin Hanan je ovo pametno odigrao, također je kritizirao Europsku uniju, držao se svojih stajališta za razliku od premijera Camerona koji je promijenio smjer kretanja i danas govori sasvim nešto drugo u odnosu na ono što govorio prije. Hvala lijepa, zastupnik Kelly. Hvala. Ja sam glasovao za ovo izvješće. Mislim da je ovaj program potpore dobar, zato što pruža prehrambenu alternativu školarcima diljem Europe i to je upravo ono što nam je potrebno. To će također pomoći stvaranju radnih mjesta i zaštiti javnog zdravlja. Mm, tu imamo velik broj proizvođača koji će moći biti dijelom ovog programa. Dakle, u ovaj program uključujemo također jogurt, sir, orašaste plodove. To je od ključne važnosti kako bi se slijedile preporuke o apsorpciji kalcija. Hvala. Hvala. Iduće izvješće je izvješće Fleckenstein. Riječ ima zastupnica Štiler. Izvolite. Hvala lijepo. Podržala sam zahtjeve koji dolaze iz Škotske i predložila da se odbije ovaj prijedlog. Prijedlog jedne mjere za sve ne uzima u obzir različitost i složenost luka diljem Evropske unije, naročito u Ujedinjenom kraljevstvu i Škotskoj. ovaj zakon je, tijekom pregovaračkog procesa je važno imati na umu da ne predstavlja dionike u tom sektoru i zbog toga moram izraziti zabrinutost vezano uz ovo pitanje. Kada je riječ o ovom prijedlogu, kada je riječ o konačnom prijedlogu, moramo se osigurati da ovdje budu uključena izuzeća vezana uz britanske luke i nadam se da će onda iz toga proizaći pozitivan zaključak. Hvala, zastupnica Gil. moja e, izborna jedinica nema izlaz na more, ali tu imamo veliku manufakturu koja se oslanja na luke radi izvoza. Ovo je treći put e, da je komisija pokušala modernizirati lučke usluge i bojim se da još uvijek nisu u tome potpunosti uspjeli. Imam rezervacije vezane uz ovaj posljednji prijedlog. Oni naime nisu priznali različitost e, lučkog sektora u Europskoj uniji Također nisu uspjeli pomiriti utjecaj na okoliš u lukama. Međutim, ja se fokusiram na, prije svega na prava radnika, na pravo na štrajk i na moguće zakonske izazove s kojima se mogu suočiti sindikati. Ovaj instrument ima mogućnost da se, od njega, da se iz njega izbace socijalni elementi još tijekom dijaloga. I zbog ovoga sam kao i drugi kolege iz laborističke stranke glasovala protiv ovog prijedloga. Hvala, zastupnik eh, Hanan. Ova direktiva upravo ilustrira zbog čega bi nam bilo bolje izvan Europske unije. A ne vodi računa o specifičnostima naše zemlje. Europske luke su inače veće i udaljenije nego što je to slučaj sa našim lukama. One su vrlo blizu, vi malene, one se međusobno natječu i nisu u vlasništvu države i nisu niti poticane od države. Dakle, možda ima mjesta za ovu mjeru za velike luke kao što su Antwerpen ili Rotterdam, recimo da može postojati ova mogućnost, ali ona utječe na situaciju kao što je naša gdje već postoji velika konkurentnost među privatnim lukama. Zašto one nisu isključene? Zato što je sve ovo taoc e, rasprave između državne pomoći vezano, e, vezano uz raspravu u parlamentu i komisiji. Hvala. E, zastupnica Curtin Darling, izvolite. Hvala. Glasala sam protiv ovog paketa zato što donosi malu korist za naše lučke radnike i luke. Predloženi zakonski tekst nije iskoristio mogućnost da uključi e, jače odredbe vezane o zaštiti radničkih prava. i Mi ćemo nastaviti raditi sa našim sindikatima i lučkim radnicima kako bismo se oduprli ovom zakonskom tekstu. Međutim, u pod postojećim modelima pod koji smo pristupili jedinstvenom tržištu, ovo su upravo uredbe s kojima se moramo boriti i nemamo, nećemo moći u njima sudjelovati ukoliko napustimo Europsku uniju. Ukoliko želimo da se nas glas čuje vezano u zakonske tekstove, od ključne je važnosti da ostanemo unutar Europske unije, ne samo radi prava, radnih mjesta, već i zbog budućnosti naših luka. Hvala lijepo. Bashir. Bashir, izvolite. Hvala. A ako nije pokvareno, nema ga popravljati. To je stara, mudra izreka koja se pogubila u prijevodu kod Evropske komisije. Britanske luke su izvrsno posluju, one su učinkovite. One pružaju izvrsnost. Međutim, nažalost, ova direktiva radi nešto sasvim suprotno. To je još jedan primjer mjere koja jednaka za sve, koja prijeti naštetiti našim lukama. Ovaj plimni val administracije, birokracije znači da luke u mojoj izbornoj jedinici da će se naštetiti njihove konkurentnosti, da će se dovesti u pitanje buduće investicije i rast. Ja sam glasovao protiv ovog zakonskog teksta i nastavit ću podržavati sindikate i organizacije radnika koji rade zajedno kako bi stvorile zajednički napredak u mojoj regiji. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, hvala vam. Povijesno, luke igraju vrlo važnu ulogu u gospodarstvu Europske unije. Pravedni sustav upravljanja je nešto što je prihvatljivo. Samo da je Evropska komisija počela istragu u državne poticaje u Francuskoj i Nizozemskoj vezano s poslovanje luka i tu je potrebno uvesti nova pravila. Međutim, moramo uzeti u obzir nacionalne specifičnosti i moramo e, znati da ne možemo usporediti Rotterdamsku luku i male lučice primjerice u Latviji specifičnosti igraju vrlo važnu ulogu u poslovanju luka i ne smijemo zaboraviti niti na prava radnika. Sindikati ponavljaju da unifikacija nije moguća i zato sam glasovao protiv ovog izvješća. Hvala vam, zastupnica Makovej. important să avem reguli contabile Hvala. Važno je imati stroga i jasna pravila u, na, unutar mreže TNT. Važno je da postoje tržišna utakmica i transparentnost u lučkim aktivnostima. Ne želimo monopole i krijumčarenje. Želimo da se dokinu ovi fenomeni. Postupak za pružatelje usluga u lukama je, mora biti transparentan i javan i svi zainteresirani moraju imati pravo sudjelovanja u postupku, rezultati trebaju biti javni. To je jako važno i za Rumunjsku. Tu imamo više luka, među njima Kostanca i tako dalje i oni su svi dijelom mreže TNT. Zato želimo dakle javnost strada, iz nepostojanje monopola, želimo stroga računovodstvena pravila i postupovna pravila koja će također biti jako jasna. Hvala vam, zastupnik Kelly. Hvala. Ja sam glasovao sa svojim klubom za ovo izvješće. Mislim da tu ima dosta dobrih prijedloga. Ono je dobro. Dobro je da idemo ka više jasnoće i transparentnosti u poslovanju luka, međutim također se moramo pozabaviti pravima radnika. S druge strane moramo vidjeti što se ono, moramo uzeti obzirom ono što se dogodilo u Parizu na kopu 21, moramo smanjiti emisije ugljičnog dioksida. I da bismo uspjeli postići te ciljeve, moramo se više pozabaviti lukama. U moj regiji imamo Shannon Point su vrlo veliku luku, ono je dublja nego, nego brojne druge ruke u, Evro, u Evropskoj uniji. Može primiti puno veće brodove. Hvala lijepa. Mr. Grazie, Hvala vam, zastupnik Caputo. Zakonodavni okvir će omogućiti da popusti pritisak koji trenutno postoji vezan uz lučke usluge. Međutim, potrebno je osnovati neovisno nadležno tijelo koje će biti neovisno svom postupanju. Potrebno je da se sve korisnike informira i da oni mogu da oni imaju pravo žalbe. Međutim, imamo tu još uvijek e, prisutne strukturalne probleme zbog e, slabog zakonodavnog e, okvira tu je i nedovoljan ulazak privatnog kapitala kada je riječ o ovim strukturama. Kao što znate, današnja uredba čije konačno glasovanje otkođeno bi trebalo donijeti pravnu sigurnost za luke i trebalo bi pozitivno utjecati na poslovanje luka. Ima vremena za konačno glasovanje. Nadam se da ćemo naći načina da usmjerimo pažnje na prijevozne sustave koji će biti ekološki. to bi nam svakako pomoglo po pitanju energetske učinkovitosti. Hvala. Prelazimo na iduće izvješće, dakle o borbi protiv prijevara, zastupnica Morvaj. Hvala vam kada se radi o korupciji i o prijevari, onda moramo učiniti mnogo više kako bismo se protiv toga borili. Mislim da bi doista bilo pozitivno kada bismo više radili na tom području, ali znamo na temelju našeg dosadašnjeg iskustva da i tu dolazi do iskrivenih situacija, Primjerice imamo situaciju u Rumunskoj. Naime, u Rumunskoj se trenutno odvija e, borba protiv e, prijevare, a zapravo se tu radi o zlouporabi u političke svrhe. Ta iskustva me dovode do toga da nisam mogla podržati ovo izvješće, nisam mogla glasati za njega iako ovo izvješće će doprinijeti tome da bolje se bavimo borbom, nisam nažalost mogla to podržati. Bila sam jako stroga sa svima i vaša minuta je istakla. Izvolite, zastupnice Gil. da protiv prijevare je u vrhu prioriteta Evropske unije, barem tijekom mog mandata. I ono što pozdravljam kod ovog izvješća je to što nam iznosi izazove tome kako štitimo europski interese Europske unije. Boreći se protiv prijevara možemo povratiti povjerenje građana. Ovo izvješće naglasava činjenicu da postoje neki sektori u kojima brojne zemlje članice mogu učiniti više, to se, čini to, to, to se odnosi i na Ujedinjenu kraljevinu i važno je priznati da se suočavamo s velikim e, brojem oblika prijevada, prijevara koji su prisutni zemljama članicama. I zalaganje komisije da se redovno objavljuje antikorupcijsko izvješće nešto što mogu pozdraviti. A također i pokušaj usklađivanja metodologije za izračunavanje stopa pogrešaka na razini Europske unije i zemalja članica. Međutim, Borba protiv prijevare znači da mora postojati zakonodavstvo koje se tiče najniže razine zaštite za žiždače. Hvala. Zastupnik Pospišil, izvolite. Hvala vam za predsjedavajuća. Pozdravljam ovo izvješće. Ono jako dobro opisuje situacije s kojima se suočavamo u praksi. Krši se zakon i to namjerno. Međutim, na koncu nisam podražao ovo izvješće i sada bih htio reći zašto. Vjerujem da ovo nije odgovarajući način za borbu s ovim problemom. Vjerujem da uspostava novog, e, novog ureda javnog tužitelja nije nešto što će pomoći borbu protiv prijevara. Protiv prijevara se valja boriti kroz pravosudne sustave zemalja članica. Samo oni su kadri otkriti i boriti se protiv prijevare. Hvala lijepa. Gospodin izvolite. Najpša hvala predsjedavajuće. U 2014. je stopa korupcije porasla za 36% i neregularni postupci 48%. Dakle, došli smo do 16.000 e, sporova, odnosno predmeta, iako je do toga došao revizorski sud, Došao do zaključka da je porast troška 2014. godine porastao za 4,4%. Dakle, ovdje govorimo o ogromnim iznosima koji se neučinkovito koriste. 120 milijardi gubitaka se bilježi, a to, je, to su službeni podaci. Ništa ne znamo ništa o neslužbenim podacima. Dakle, posljedično tome prijedlog komisije koja traži obveznu objavu svih dokumenata nešto mogu podržati. Hvala. Sljedeće izvješće je izvješće Mlinar i predajem riječ gospođi Morvaj. Ne mislim da moram ništa dodatno objašnjavati kada je riječ o tome zašto nisam glasala za ovo izvješće. Dopustite samo da citiram jedan detalj koji dočarava situaciju. Svaki svaka unutarnja ili vanjska europska politika, unutarnja ili vanjska treba biti razvijena, razrađena tako da muškarci, dje, žene i sve druge spolne manjine trebaju vidjeti korist od toga. Evo, ovo je opis vrijednosti Europske unije. Ja bih voljela da mi se objasne neke stvari. Dakle, imamo muškarce, žene i druge spolne identitete, no kako u donošenju e, odluka možemo pridavati poseban značaj potrebama ljudi čiji su nam identiteti dosta nepoznati. To je prvo pitanje. Zatim drugo, kada, se govori, kada ćemo govoriti o prihodima ljudi e, u Mađarskoj koji su potpunosti ovisni o e, volji gospodarstva. Želim vam sretan eh, Međunarodni dan žena vama, predsjedavajući svim drugim nazočnim ženama. Mislim da je dobro što smo imali mogućnost glasati o tako brojnim izvješćima i raspravljati o pitanjima žena. Mislim da je važno da se bavimo rodnim pitanjem, no imajući na um da je 2016. godina, mislim da je krajnje vrijeme da se eh, riješi to pitanje i da pređemo na drugo. Naime, države članice su dosta sporo provodile brojne od naših preporuka i kada vidimo razliku u prihodima između muškaraca i žena u Ujedinjenoj kraljevini vidimo da imamo i dalje 9,4% razlike u prihodima i naravno tijekom karijere e, žene će vjerojatno zaraditi 300 tisuća funti manje od muškaraca tijekom karijere. Dakle, potrebno je e, pomoći ženama da iskoriste svoje potencijale. Osobito sam zabrinuta zbog nedostatka žena u znanosti i e, inženjeriji, a osobito u sve, e, sve više u IT sektoru. Hvala, sljedeći govornik je gospođa Forenza. Hvala, predsjedavajuća. Što se mene tiče, želim se zahvaliti izvjestitelju na izvješću i na tome što je danas 8. ožujka e, dan kada smo glasili o ovome. 8. ožujak je datum e, jedne stare bitke kada su žene počele se boriti za svoja prava. Dakle, važno je to što smo danas ostvarili i zaključili jednu dodatnu etapu. Nadajmo se da će žene i LGBTI zajednice biti u potpunosti priznate, jer to priznanje je daleko od svoje realizacije u Italiji. Kako god, s ovim dokumentom e, imamo jasne elemente koji idu u pravom smjeru i zato sam e, puno vjerenja glasla za ovaj, ovo izvješće. Gospodine Mamekin, se izvolite. Hvala predsjedavajuća. Doista je šteta što smo morali doći do ovog izvješća. Bez obzira koliko dokumenta usvajali u e, Europskom parlamentu, rezolucije, izvješće i tako dalje, mi nismo, ni mi nismo e, savršeni, osobito kada se radi o rodnim pitanjima. E, pitanje rodne jednakosti iznimno je važan aspekt političkog života ako se Europski parlament bude držao ovih načela, onda ćemo vidjeti da će doći do promjene i to će poslužiti kao dobar primjer za druge zemlje, organizacije da dalje rade i to na temelju načela koja stoje u ovom izvješću, tako da sam ja glasao za ovo izvješće. Hvala. Hvala, gospođa Zaborska, izvolite. Hvala, predsjedavajuća. u potpunosti odbacujem zahtjev prema kojem treba dati odboru za rodnu jednakost neku, neke dodatne ovlasti. To bi značilo da bi to trebao biti neki super odbor, odbor koji će biti e, važniji od drugih. A ja mislim da nitko, pa ni žene, nemaju potrebu za novom funkcijom e, nazvanom stalni izvjestitelj o e, rodnim pitanjima i stvaranje tog novog nadodbora je samo otmica, birokratska, birokratska otmica nekih ovlasti Europskog parlamenta i ovdje se samo potvrđuju opasnosti koje stoje oko e, pitanja rodnog, što nisam mogao podrati. Hvala gospodine Jurek, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Brisanje iz izvješća, svaki spomen rodne jednakosti i prava obitelji znači da zanemarujemo prava milijuna obitelji i milijuna žena u Europi koji žele podizati svoju zemlju i to raditi od kuće i posvetiti se odgoju djece. To su jako važne vrijednosti životi djece nacija i Europe su dovedeni u pitanje, odnosno i jako je žalosno što je Europski parlament pokazuje, toliko zanimaruje prava obitelji. No naravno jasno je svima da parlament ima svoje ljubimce i štite se homoseksualni lobby u ovom izvješću. Hvala, sada gospođa Forenza ima riječ. Hvala, predsjedavajuća. Čini mi se da je ovo konkretno izvješće iznimno značajno i naravno mi ćemo glasati za nj. U ovom domu se vodila jako važna rasprava gdje su spomenuta pitanja rasizma, ksenofobije u utvrdi Europi te njihove opasnosti Jasno nam je da se govori i o položaju migranata i ovdje ne smijemo cijepidlačiti. Imamo gospodarske imigrante, imigrante koji dolaze zbog rata i to su brojne osobe koje imaju potrebu za raznim vidovima zaštite. U biti ovdje se govori o migracijama, izbjeglicama, e, obiteljima, ženama, djeci, ne više muškarcima, no znači, čitav nizovi društva su tu, moramo blisko promotriti situaciju, odgovoriti na pitanja. Hvala gospođe Morvaj. Dopustite da citiram 13. 13. poglavlje ovog zastrašujućeg Hannibal izvješća. Rodna nejednakost diskriminacija predstavlja progon i treba biti odgovarajući e, prihvatljiv razlog traženja azila u Europskoj uniji. I u tome U svim zemljama podrijetla iz kojih je započela ova invazija Europe, jasno je da ima velike diskriminacije prema ženama. I ta diskriminacija je temelj za traženje azila kako je kako bi to htjela gospođa Hannibal. Dakle, u biti svaka žena ima apsolutno pravo doći u Europsku uniju, a onda ima slična e, prava za objedinjavanje, okupljanje obitelji. Dakle, sva su vrata otvorena, Europa je otvorena i apsolutno svi mogu doći u Europu. Pazite se ovog zastrašujućeg izvješća. Hvala gospođo Gil, na jednu minutu. Predsjedavajući, ja sam doista ponosna što Europski parlament staje u zaštitu jedne od najranjivijih skupina u našem društvu, a to su žene izbjeglice i čestitam kolegici Mary Fanny Ball koja e, je istrela u ovome. Djevojke i žene izbjeglice dolaze na europske obale i sada su brojnije od muškaraca i nakon što su morale, kao da nije dovoljno strašno što su morale bježati od strahota rata, sada imaju još dodatne poteškoće zato što samo što su žene, e, seksualno zlostavljanje, nasilje, diskriminacija. Dakle, mjere koje su potrebne za zaštitu ovih majka i žena i kćeri i sestara su jasne i treba u e, za, sustavu traženja azila to uzeti u obzir, bolju koordinaciju napraviti da bi se borilo protiv krimčara ljudima i olakšati im prihvat na način da te žene mogu spavati odvojeno i da budu zaštićene. Ja sam šokirana od, ne, zbog ovoga što čujem s desne strane da e, smatraju da se ne treba zaštiti ovoj žene. Hvala gospođa Gonzales Penas. Najviše hvala predsjedavajuća. Dana, Tusk je nešto rekao prošlog četvrtka i to još uvijek odzvanja moje glavi. Govorio o ilegalnim ekonomskim imigrantima i pozvao ih da ostaju u svojim zemljama izvan EU. A to je kao smrtna presuda za tisuće ljudi koji bježe od rata i strahota u kojima je, su njihove zemlje. I ovi ovi ljudi su pokriveni međunarodnim pravom. U biti 55% e, ekonomskih migranata e, izvrgnuti su e, opasnosti nasilja, krimčarenja na putu do Europe i u njihovim zemljama, dakle osobito žene i djeca Moramo otvoriti koridore kako bismo se postarali da ovi ljudi mogu doći do zaštite. Ja sam glasala za ovo, glasala za ovo izvješće jer to je način zaštite e, žena i djevojaka i to je nužno kako bi se napravili odgovarajuće mjere za njihovu zaštitu. Hvala gospodine Mamikins, imate riječ. Najviše hvala. Ja imam neke konkretne podatke. Iz početka 15.38% 38% svih izbjeglica koji su tražili azil u Europskoj uniji bili su žene i djeca na početku ove godine zabilježen porast i bilo je više od 55% žena i djece. Jasno je dakle da žene, djeca i stariji da su najranjivije skupine, osobito e, tijekom vojnih sukoba. Dakle, moramo stvoriti sve nužne preduvjete da se zajamči poštivanje ljudskih prava e, ovih ranjivih skupina, osobito žena i djece koji zaslužuju tu zaštitu. Ja podržavam ovo izvješće. Cilj izvješća i naglasak koji je na ova pitanja. Moramo poduzeti sve što je moguće u EU kako bismo ispoštovali sva visoka načela EU kako bismo pomogli integraciji svih ljudi. Gospodin Zaborska, izvolite. Hvala predsjedavajuća. U potpunosti se slažem s izjavom prema kojoj žene koje postaju e, traže azil i postoje izbjeglice da su osobito ranjive, osobito kada se tu istovremeno radi i o majkama. Ja se njima divim i slažem se s tim da im se pruži posebna pažnja i pomoć. No ne mogu, nisam mogla glasiti za ovu rezoluciju jer ove žene su ponovno postale talci u ideološkim borbama za svaki život pačak i za živote nerođene djece. Pružanje ovim ženama prava na slobodu pobačaja umjesto da im se pomaže na pravi način je cinizam. One ne traže ovdje se ne traži oslobađanje žena, već njih uporabljavanje, ja takvom čemu ne mogu sudjelovati. Hvala gospođa Albil Guzman. Mi smo glasali za ovo izvješće, jer 8.3. danas bližimo tisuće žena koje su blokirane na putevima i ne smijemo zaboraviti da Europa zidina osuđuje ove migrante koje, koje trpe svakakva strahote, e, bombardiranje, ratove, seksualno zlostavljanje i druge strahote. Dakle, žene su se borile u Španjolskoj, žene su se borile u Sahari, u Kurdistanu, u Južnoj Americi. Žene se bore protiv kriminalnih e, postupaka e, multinacionalnih kompanija kao Indi, eh, domorotkinja koja je ubijena u Hondurasu, Aveta eh, i njima se ne pomaže. Ne smijemo to zaboraviti. Hvala, ovim smo zaključili obrazloženje glasova. Nastavljamo s radom u tri poslje podne.